je ovim otvorena. Prva točka dnevnog reda je izvješće gospodina Baha o odšteti i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazivanja ili pak dužeg kašnjenja letova. Kao prvo mogu predati riječ izvjestitelju gospodinu Bahu. Izvolite.